Iz klubova zastupnika ALDE i ENF zaprivio sam nekoliko zahtjeva za imenovanjima u izaslanstva. Ti zahtjevi će biti uvršteni u zapisnik od ove sjednice. Ako neće biti primjedbi do usvajanja zapisnika, ta će se imenovanja smatrati potvrđenima.